i vladavina prava. Imamo sljedeću točku o Srednjoafričkoj republici, imamo e, i rezolucije koje nam stoje na raspolaganju i o njima ćemo raspravljati i počinje kolega Menove i Rueda. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao i drugi kolege iznimno sam zabrinut zbog stanja u Srednjoafričkoj e, republici e, koja je u istinu teškoj situaciji što se teško odražava i na stanovništvo otkad je u ožujku 2013. vlast preuzela koalicija Seleka. Sve veće nasilje među vjerskim zajednicama e, kao i lošija politička sigurnosna situacija dovodi do kršenja ljudskih prava, pljački, seksualnog nasilja nad e, ženama, arbitrarnog zadržavanja te e, regrutiranja djece vojnika. Kako bi se izbio vjerski rat i kako bi se potaknulo mirno suživot među vjerskim zajednicama, rješenje e, se mora postići na način da se ova situacija riješi na pravi način. Nekoliko klubova zastupnika je podnijelo ovu rezoluciju na zahtjev srednjoafričkih e, vlasti koji žele riješiti ovu krizu i raditi na tome da postignu dugotrajni mir i demokratsko rješenje. Pozdravljamo isto tako i rezoluciju Ujedinjenih naroda da se poveća nazočnost francuskih snaga i snaga afričkih država kako bi se zaštitili civili. Pozivamo sve strane da poštuju ljudska prava, međunarodno humanitarno pravo i da daju humanitarnim organizacijama da imaju direktan pristup tamo gdje treba imati, te da se ne vrši nasilje nad civilnim stanovništvom. Isto tako pozivamo za istragu u o kršenjima ljudskih prava i e, humanitarnog međunarodnog prava te pozdravljamo u tom pogledu odluku Vijeća sigurnosti UN-a o embargu na oružanje kada je riječ o Srednjoafričkoj republici e, kao i osnivanju povjerenstva o istragu o slučajevima nasilja. Zahvaljujemo kolegi i slijedi kolega Bilan jednu minutu. Hvala. Tijekom posljednjih nekoliko dana nekoliko stotina ljudi je smrtno stradalo u borbi u Bangiju. Među žrtvama su i dva francuska vojnika iz međunarodnih snaga, pa dobranci koji su stradali od strane nepoznatih počinitelja. Isto tako su zauzeti strani medije, novinari su protjerani. Koalicija muslimanske skupine Seleka čini kaznena djela nad kršćanskim stanovništvom, a situacija u kojoj živi to stanovništvo je sve teža. Daljnja eskalacija nasilja može dovesti do masovnih ubojstva motiviranih e, religijom. Pozivam strane da počnu dijalog i da se odreknu nasilja. Moraju se procesuirati počinitelji zločina. Kako bi se spriječila humanitarna kriza, potrebno je angažirati međunarodne organizacije i računom na aktivnosti Ujedinjenih naroda da zaštite i osiguraju osnovne potrebe za civile. Zahvaljujem minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih prije svega htjela odati počast dvojici francuskih vojnika koji su poginuli u Srednjoafričkoj republici i htjela bih reći da mi je uistinu žao da nakon godinu dana upozorenja eh, koje smo imali od gospođe Georgijeve i službi Europske službe za vanjske djelovanje da je trebalo toliko vremena da dobijemo rezoluciju UN-a koja je naravno ključna kako bi se konačno nešto pokrenulo da se zaštiti stanovništvo u e, toj zemlji. Svi znamo da smo da je prijetio genocid i e, uobičajena zvjerstva koja idu s time ruku pod ruku. Bilo je potrebno puno vremena da se stvari pokrenu danas. Čula sam stvari koje su neprihvatljive za moj klub. Čula sam da se kaže da se tu ponovno pojavljuje Francuska Afrika zbog francuskih aktivnosti u toj zemlji. ja sam vrlo suzdržana kada je riječ o vojnoj intervenciji, ali u ovom slučaju je Francuska učinila samo ono e, što nam se govorilo toliko dugo vremena. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala kolegici De Slijedi kolega Preda jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je treći put ove godine da eh, razgovaramo o Srednjoafričkoj republici i to je kako bismo reagirali na novu dinamiku nasilja u toj zemlji eh, kao i kršenja vjerskih prava koja su sve učestalija. Volio bih također istaknuti da svi znamo da je Francuska tu, da Europa bi se trebala oslanjati na nas jer je 50 milijuna eura eh, odobreno u potporu afizmi, a Unija je isto tako omogućila eh, humanitarni zračni most Kolegica De Kaiser ima pravo kada kaže da je povjerenica Georgijeva upozoravala već odavno na ovu situaciju i mislim da će sada morati reagirati jer uistinu je da idemo prema vrlo teškoj humanitarnoj krizi, mnogo gore nego što smo mogli zamisliti prije samo nekoliko tjedana. Hvala. Hvala kolegi Preda. Slijedi kolegica Brđa dvije minute. Najmanje što se može reći je da se situacija nije bitno promijenila u ovoj zemlji nakon što smo stavili ovu rezoluciju na dnevni red. Ovo je treći put da govorimo o tome od početka godine, ali u prethodnim godinama kršenja ljudskih prava u toj zemlji koja je prešla iz jedne u drugu diktaturu nakon neovisnosti nisu baš izazvala reakcije u Europskom parlamentu ove diktature koje su instalirane u sučesništvo francuskih vlasti jer je Srednjoafrička republika jedno od središta stajališta onih koji e, neki nazivaju Francuskom Afrikom, gospođo de Kaiser. Tu je vojna baza i dobar dio 50 vojnih e, intervencija iz Francuske su krenule od tamo, dakle riječ je o intervencijama na afričkom kontinentu. Već nekoliko tjedana se francuske vojne snage spremaju na intervenciju i ta iminencija te intervencije je pogoršala stanje u Bangiju. Oni interveniraju na koordiniran način i tvrde da žele e, se boriti protiv Seleke, međutim neki e, pružaju podršku bivšem predsjedniku Bozizeu. I tu e, dovodi, dovode do jedne sve gore situacije, stotine mrtvih u nekoliko sati ponovo se instrumentaliziraju vjerska pitanja i pokušavaju se dati legitimnost intervenciji francuske vojske zahvaljujući rezoluciji UN-a. Da, možemo dati počast francuskim vojnicima koji su ovo platili svojim životima. Voljeli bismo da se ovoj rezoluciji podsjeti na poštivanje mandata UN-a i voljeli bismo da se govori prije svega o budućnosti, budućnosti za građane te zemlje koje bi konačno trebali imati pravo da se čuje njihov glas. Hvala kolegici Imali biste još 20 sekundi da ste malo sporije govorili. Dozvoljavate li pitanje od kojega preda? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo, ja shvaćam da se ne slažete sa vojnom intervencijom, ali koja je vaša alternativa? Ako vojna intervencija nije dobro rješenje, što je za vas konkretno alternativa tome? Što biste vi bili učinili u, u tim okolnostima? Hvala. Gospodine Preda, vi eh, me obično slušate vrlo pažljivo. Mislim da ni u jednom trenutku nisam rekla da sam protiv vojne intervencije. Žao mi je što smo došli do toga da se govori o takvim intervencijama. Naravno, lako je reći da Francuska treba intervenirati. Već godinu dana se traži rezolucija UN-a. To nije zadovoljavajuća situacija snage UN-a na terenu, bivše afričke snage koje zapravo više nisu na terenu, nisu u mogućnosti da nešto učine. Dakle, to je nemogućnost međunarodne zajednice, kolektivna odgovornost je ovdje u pitanju. Nisam ništa rekla o vojnoj intervenciji, samo sam izrazila žaljenje zbog smrti dvojice francuskih vojnika. Hvala kolegica kao što smo mogli ustanoviti ovdje u dvorani, ova vojna intervencija koju predvodi Francuska i francuski predsjednik François Hollande je prije dva dana sam rekao vezano uz smrt dvojice francuskih vojnika kako je vojna intervencija neophodna e, premda je i opasna. Svi smo iznimno zabrinuti zbog humanitarne situacije u Srednjoafričkoj republici. Nema dovoljno hrane, e, i nedovoljno je sigurnosti prije svega. Što se tiče djece, samo neka djeca imaju mogućnost ići u školu. E, također je prisutna nestašica hrane i čitav niz drugih problema. Ono što je dobro jest da je Europska unija povećala e, humanitarnu pomoć namijenjenu toj zemlji. Međutim, morali bismo osigurati da humanitarna pomoć može doći tamo gdje je potrebno. Treba nam političko rješenje, a odgovornost je na Afričkoj uniji i na Europskoj uniji. Hvala kolegici Meke. Sada slijede e, predstavnici klubova zastupnika. Prvi sonik na jednu minutu. Hvala. Sukob u Srednjoafričkoj republici eskalira. Snage Seleke krše ljudska prava i koriste se nasiljem. Žrtve tog nasilja vrlo često su žene i djeca, što je uistinu zastrašujuće. 5. prosinca tijekom 72 sati ubijeno je 400 ljudi u Bangviju. To je čak i više zabrinjava od e, činjenice e, još više zabrinjava činjenica da te zločine čine pripadnici oružanih kriminalnih skupina i zato je vrlo dobro da Ujedinjeni narodi namjeravaju razmisliti mirovnu misiju u Srednjoafričkoj republici. Ne možemo napustiti Francusku, ostaviti je samom. Evropska unija bi morala sudjelovati u pripremama za izradu jednog političkog rješenja za Srednjoafričkoj republici, što bi pomoglo u uspostavi vladavine prava u toj zemlji. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče, uvaženi kolege. Otkad su pobunjenici Seleke 24. rujna 2013. preuzeli vlast, zločini nad civilima su doveli do toga da je Srednja Afrička republika se slomila i humanitarna situacija se bitno pogoršala. Zato je hitno potrebno djelovati, to je odluka Vijeća sigurnosti, riječ je o jednoglasnoj odluci. Na temelju mandata UN-a Francuska intervenira od 5.12. uz afričke snage i uz potporu Europske unije koja podržava ovu misiju kako bi se stanovništvo zaštitilo od paravojnih snaga i pripremilo put ka demokraciji. Ja podržavam um, ovu inicijativu i želimo dati počast dvojici francuskih vojnika koji su pritom stradali pokušavajući pomoći civilnom stanovništvu. Ja znam da ova kriza zahtjeva hitne mjere i hitnu reakciju, ali moramo već sada imati jedno dugotrajno održivo rješenje koje će se temeljiti na sigurnosti i humanitarnim aktivnostima, uh, političkoj tranziciji i organizaciji slobodnih izbora. Danas nam treba puna mobilizacija Europske unije na svim ovim područjima područjima kako bismo mogli odgovoriti na ovu krizu u Srednjoafričkoj republici. To je poruka koju želimo uputiti iz Europskog parlamenta i nadam se da će je i čuti. Hvala kolegi Situacija u Srednjoafričkoj republici vrlo je teška unutar Evropske unije. Moramo razmisliti o tome na koji način možemo podržati put prema miru. Nasilje je vrlo rašireno nad ženama, nad djecom i mnogo je ratnih zločina koji su počinjeni. Što se može učiniti kako bi se ponovno uspostavio mir? Osobno smatram da Europska unija mora imati ulogu zajedno sa Afričkom unijom i Ujedinjenim narodima moramo nastojati pronaći razne oblike pomoći kako bismo mogli osnažiti stabilnost u toj regiji. Posebno su bitna ljudska prava, moramo se pobrinuti da se ona poštuju. Razne vjerske zajednice moraju voditi dijalog kako bi se postigao mir. Hvala kolegi Sada slijedi kolega jednu minutu. E, Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče. U Srednjoafričkoj republici već godinu dana razne oružane snage međusobno se bore, a kriminalne skupine teroriziraju lokalno stanovništvo. Ova situacija je neodrživa. Nacionalne vlasti nisu u stanju osigurati sigurnost e, civilima, čak ni razmještanje afričkih snaga nije dovelo do toga da se uspostavi e, red i poredak. Zato smatram da je jedini dobar način da se zaštiti javni red i mir i civilno stanovništvo da se provedu rezolucije UN-a i da se hitno osnaže međunarodne mirovne misije u toj zemlji. Isto tako smatram da treba ojačati e, humanitarnu pomoć i sve te kapacitete i osim uspostave ponovnog reda i poretka u toj zemlji moramo e, sirotim ljudima e, u toj zemlji dostaviti i humanitarnu pomoć. Hvala kolegi Paški. Sada slijede kolegica Kretu, jednu minutu. Foarte mult, în sfârșit, după o inexplicabilă tergiversare Hvala odugovlačenja od osam mjeseci e, i nakon toga je UN prihvatio rezoluciju koja zapravo e, treba spriječiti uništenje ove države. Milijun tristo tisuća osoba, od toga 300 tisuća osoba su izbjeglice i oni svi pate od gladi. Moramo zaštititi civilno stanovništvo i moramo im na raspolaganje čim prije moguće staviti hranu. Europska unija mora eh, dati svoj obol za zaštitu eh, civila da bi međunarodni angažman polučio koristi moraju se angažirati mirovne trupe, ali potrebna je i politička komponenta kako bismo zajamčili mir u ovim područjima i e, kako bismo omogućili slobodne izbore. Vječni konflikti i sukobi u ovoj zemlji zapravo su rastrgali ovu zemlju i e, prijeti nam i vjerski rat. Hvala kolegici Kretu. Sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Catch the eye. Ne mogu vas sve prozvati, ali počinje kolegica Ivna. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo srednja Srednjoafrička republika je tipičan primjer zemlje koja usprkos ekonomskom potencijalu koji ima, zahvaljujući svom geostrateškom položaju, i zapala u vjerske i etničke sukobe i tako je postala jedna od najsiromašnijih zemalja u svijetu. Tu vlada humanitarna i ekonomska kriza, ima sve više sukoba između kršćana i muslimana, isto tako sektaško naselje, mučenja i pogubljenja. Razne međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene narode, upozoravaju, već dugo vremena da bi to moglo dovesti do otvorenog vjerskog rata i masovnih pogubljenja. Svi pokušavaju i svi pokušaji da se riješi ova situacija nisu imali uspjeha i bez vanjske intervencije ova kriza će se samo produbiti. Hvala kolegici Sada slijedi kolegica Stajlo. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Eskaliranje nasilja u Srednjoafričkoj republici i dalje izaziva zabrinutost u ovome domu i čitavoj međunarodnoj zajednici. Nakon preuzimanja vlasti Seleke početkom 2013. godine došlo je do raspadanja vladavine prava u toj zemlji i svakodnevno dolazi do kršenja ljudskih prava. 400 ljudi je nedavno ubijeno u borbama između Seleke koju predvode uglavnom muslimani i kršćanskih skupina gdje je bilo mučenja, silovanja i smaknuća. Sve više sektaškog nasilja dovodi e, u opasnost ovu zemlju i postoji mogućnost da dođe do genocida. Međunarodna zajednica je reagirala, izdvojeno je 50 milijuna u vidu pomoći i Francuska je razmistila svoje snage u sklopu rezolucije UN-a. Međutim, sigurnosna nazočnost nije bila dovoljna da se ova kriza stavi pod kontrolu i potrebno je hitno intervenirati kako bi se ponovno uspostavio mir i javni red i poredak u toj zemlji, kao što je rečeno, ovo je nešto što se događa do sada e, na neviđenim razmjerima i nadam se da će se pronaći rješenje i da će se zaustaviti ova teška kriza. Hvala kolegici Stajlo, time je gotov postupak e, Catch the Eye, ima povjerenik Čološ. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, mi pozdravljamo činjenicu e, da ovaj dom prati stanje u Srednjoafričkoj republici i usvajanje rezolucije vezano uz ljudska prava u toj zemlji. Ova zemlja prolazi kroz najgoru krizu u svojoj povijesti. U više navrata, posljednji puta 5. prosinca, visoka predstavnica je iskazala svoju ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije nasilja i teških kršenja ljudskih prava e, koja se počinjaju bez kažnjavanja počinitelja. S obzirom na težinu krize, hitno je da međunarodna zajednica hitno reagira kako bi se spriječilo pogoršanje situacije. Europska unija aktivno sudjeluje u naporima međunarodne zajednice kako bi se pronašlo rješenje za političku, sigurnosnu i humanitarnu situaciju kao i ljudska prava e, u ovoj krizi, kako bi se riješila ta kriza. Evropska unija ima vrlo važnu ulogu u olakšavanju e, međunarodnih napora i koordinaciji rada između naših partnera, a to su Ujedinjeni narodi, Afrička unija, SAD, Francuska i e, ekonomska zajednica srednjoafričkih država. Ponovna uspostava reda i poretka i zaštita civilnog stanovništva glavni su nam prioriteti. Pozdravljamo intervenciju afričkih snaga uz potporu Francuske, e, koje opet podržavaju druge države države članice kako bi se stalo na kraj nasilju i vratilo, vratila sigurnost. Europska komisija je već preuzela odgovornost da mobilizira 50 milijuna eura e, kroz e, odgovarajuće instrumente za e, afričke snage potpore. U tom smislu pozdravljam i usvajanje rezolucije iz 2013. godine od strane Vijeća sigurnosti UN-a o Srednjoafričkoj republici, a kojom se predviđa stvaranje jednog istražnog povjerenstva, međunarodnog povjerenstva Europska unija je za e, praćenje situacije u ovoj situaciji od strane Vijeća za ljudska prava u Ženevi. Europski odgovor na krizu u Srednjoafričkoj republici ima e, više formi. Ono obuhvaća hitnu pomoć najsiromašnijim stanovnicima, a njihov broj sve veći, a isto tako i aktivnosti e, koje se odvijaju na srednjoročnoj osnovi. Iznimna mjera pomoći je prošla u komisiji kako bi se financirao program stabilizacije kroz instrument za stabilnost, a u iznosu od 10 milijuna eura. Ove različite sastavnice imaju za cilj e, dati prednost pomirbi, dijalogu među vjerskim i nacionalnim zajednicama, kao i pomoći u razmještanju humanitarnih radnika u suradnji sa Ujedinjenim narodima, također ponovno uspostaviti neovisne medije kako bi se omogućilo neovisno izvješćivanje. Komisija zajedno sa Europskom službom za vanjske djelovanje radi na prostoru kojem se povezuju razvoj, pružanje e, pomoći i obnova i kako bi se ponovno uspostavile osnovne socijalne službe u toj zemlji. Naša suradnja za razvoj nikada nije obustavljena, premda su neki projekti e, stavljeni na čekanje iz sigurnosnih razloga. Paralelno s time, Evropska unija se priprema za tranzicijski proces kako bi se ponovno uspostavile demokratske institucije. To će biti dugačak proces koji e, zahtjeva naše zajedničke napore. S obzirom e, na kompleksnost izazova pred Srednjoafričkom republikom, međunarodna zajednica će morati e, dugotrajno e, pružati pomoć. Ministri vanjskih poslova također će razgovarati o situaciji u Srednjoafričkoj republici na sljedećem vijeću za vanjske poslove 16. prosinca u Briselu. Europska unija će nastaviti aktivno sudjelovati u tome kako bi u tjesnoj suradnji sa svojim partnerima podržavala stabilizaciju u Srednjoafričkoj republici i trajni izlazak iz krize. Hvala. Hvala povjereniče Čolos. Imamo šest prijedloga rezolucije i glasanje ćemo imati nakon što završimo s raspravom. Sljedeća točka dnevnog